Good morning, ladies and gentlemen. Dobar dan, dame i gospodo. Imamo prilično gust dnevni red danas, pa vas molim da odmah započnemo. Dobar dan, dozvolite mi da vas zamolim da zauzmete svoja mjesta. Hvala. Hvala vam na razumijevanju. Okay. I begin Započet ću s današnjim dnevnim redom koji trebamo usvojiti. Imali primjedbi, komentara vezano uz današnji dnevni red? Nema. U redu, hvala. Onda je dnevni red usvojen. Druga točka na dnevnom redu, odobrenje zapisnika sa sjednica od 3. prosinca 2018. I zapisnik je dostupan online kao i obično. Ako nema primjedbi u tijeku ovoga sastanka, smatrat ćemo da je zapisnik sa te sjednice usvojen. Nemam priopćenja za danas. Trebamo imati dovoljno vremena za glavni dio našeg posla danas, pa ćemo odmah nastaviti s točkom broj 4. Četvrta točka na dnevnom redu glasi e, to je izvješće odbora regiji o nastavku programa teritorijalne suradnje PIS 4 Irska Ujedinjena Kraljevina i Ujedinjena kraljevina Irska, Irska, Sjeverna Irska, Škotska u kontekstu povlačenja Ujedinjene kraljevine iz Europske unije. Ugovor o povlačenju Brexitu predviđa nastavljanje e, programa suradnje između Irske i Sjeverne Irske, međutim nije još jasno hoće li Ujedina kraljevina ratificirati ugovor o povlačenju. Povlačenje Ujedine kraljevine bez takvog ugovora e, stvorilo bi teške probleme u Sjevernoj Irskoj na pograničnim regijama Irske e, jer njihov status na temelju ugovora na Veliki petak koji jamči mir ovisi o tome da su oba dijela otoka unutar Europske unije s otvorenim granicama. Europska komisija je zato pripremila prijedlog kojim se e, određuje izuzeće kako bi se omogućili nastavak programa PIS-4 i programa suradnje Ujedina kraljevina Irska barem do kraja trenutnog razdoblja od 2014. do 2020. Ostalih 13 programa suradnje u kojima Ujedina kraljevina sudjeluje, koji se ne tiču Sjeverne Iske, neće e, biti e, pokriveni ovim izuzećem. E, i zato će financiranje za Sjevernu Irsku nastaviti se kao što je predviđeno u uredbi za Interreg. E, osim toga, standardno pravila na temelju kojeg ne više od 20% proračuna za programe suradnje se može trošiti izvan Europske unije neće se primjenjivati na ta dva programa e, zato što bi se onda sredstva za Sjevernu Irsku smanjila Trenutno nemamo dovoljno vremena jer ako želimo da se financiranje nastavi, e, zakonodavni okvir se treba donijeti i treba stupiti na snagu prije 30. ožujka. Naš odbor je poslije slavenstvo u Sjevernu Irsku u ožujku 2018. godine i popratio je situaciju sa e, provedbenim izvješćem koje je pripremio gospodin Vom jedna od ključnih e, stvari koju smo zaključili je da se PIS-4 program treba zadržati nakon Brexita, bez obzira na kontekst. U skladu s odlukom koordinatora prošloga tjedna, kao izvjestiteljica, ja predlažem da se e, ovo eh, uzme u obzir na temelju članka 50. stavka 1. usvajanje na temelju eh, pojednostavljenog postupka bez amandmana. Eh, nacrt izvješća je poslan e-mailom svakome od vas. Prije nego što predložim usvajanje ove uredbe, želi li netko preuzeti riječ? Izvolite. Gospodin Vohan, imate riječ. Hvala. Evo samo kratko, gospođo predsjedateljice, hvala na ovom izvješću i pozdravljam ga. Kao što ste rekli, imali smo izvješće na vlastitu inicijativu o budućnosti financiranja e, u Sjevernoj Irskoj nakon 2020. godine. Imali smo i misiju u Irskoj i tijekom misije smo e, pratili situaciju provedbe e, projekata i tu su se zajednice sjedinile. Mislim da je to jako važno znati nakon događaja u Sjevernoj Iskoj ovoga tjedna i nakon onog što se dogodilo u Deriju. Kad smo bili tamo rekli su nam da postoji mogućnost e, porasta tenzija i onda se to stvarno i dogodilo ovoga tjedna, tako da to za mene pokazuje još više da je potrebno nastaviti financiranje ovog programa PIS. E, godina 2020. je jako važna. Ja ću ću podržati ovo izvješće i nadam se da će se financiranje nastaviti i nakon te godine. Gospodin Van Nistelro, imate riječ. Hvala. E, isto kao što i kolega prije mene želim reći da smo, kad smo bili na misiji u Irskoj, a i u zadnje vrijeme govorili smo o miru, govorili smo o programu PIS i o njegovom produljenju. A vidjeli smo da postoje krhki odnosi a što se događa? E, sada je težak posao pred njima, pred njima e, katolici i ostali e, oni bi se trebali sada zbližiti, ali to sada nije tako. Ne možete ni zamisliti koliko je važno da imamo ovakve vrijedne programe. Razgovarali smo s ljudima Netko bi rekao, dobro, sad su u programu broj četiri, pa su zaboravili što je bilo u prošlosti. Ali ipak danas vidimo što se događa, čuli smo što se dogodilo u Londonu, u jednoj od alternativi oni će možda i promijeniti eh, ugovor na veliki petak i to je sada na kocki. Sve bi se moglo odmah vratiti na staro ni ne možemo zamisliti što bi se moglo dogoditi. Dakle, jako je važno da imamo pojednostavljeni postupak, to je vaš prijedlog, imate potpunu podršku s naše strane i ne radi se samo o programu PIS, nego vidjeli smo koji su bili efekti interega. Sveučilišta i ostale e, ustanove su se povezale preko granice. Vidjeli smo kako su kvalitetno surađivali bez obzira na lokaciju. Došlo je do velikog razvoja s obje strane granice i e, Program PIS je isto jako važan u takvim regijama koje nemaju veliki broj stanovnika. Treba nastaviti s ovakvim programima i zato im moramo dati podršku. Moramo to učiniti što prije. Hvala gospodin Jakovčić, imate riječ. Evo, poštovana predsjednice, dozvolite mi da se kao član delegacije koja je bila u Sjevernoj Irskoj i E, kao čovjek koji se na licu mjesta uvjerio u ono što se dešavalo u Sjevernoj Irskoj i prijetnje koje postoje ako se dovede u pitanje Good Friday Agreement. E, kao što znate dolazim iz područja gdje su bili zadnji ratni sukobi e, s područja bivše Jugoslavije, znate kakvi su tamo ratovi bili, koliko je krvi proliveno ne bih volio vidjeti ponovno na europskom tlu e, krvi. Jednostavno rečeno e, zabrinut sam i zbog najnovijih događanja koji su u Sjevernoj Irskoj uvjerivši se u e, fragilnost odnosa, ali s druge strane moram reći da sam zaista bio oduševljen kad sam vidio svo ono zadovoljstvo među mladim ljudima, među djecom, među mlađim naraštajima koji zaista žele živjeti zajedno i žele živjeti u miru zajedno. Zato je naša obaveza kao Europska unija da kada već imamo prekogranične projekte i programe sa zemljama koje nisu članice Europske unije, a Velika Britanija neće biti članica Europske unije uskoro, u tom kontekstu kad već imamo programe sa drugim nečlanicama Europske unije moramo nastaviti ovaj program sa našom uskoro bivšom članicom Europske unije. Ovo je prevažan momenat e, i e, pozivam sve da zaista podrže snažno ovaj izvještaj gospodina Vona, podrže napore komisije i podrže sve one ljude koji u Sjevernoj Irskoj, Irskoj i u Velikoj Britaniji zaista žele mir i žele dobro u Sjevernoj Irskoj. Thank you Hvala, gospodin Haukam. Hvala, gospođo predsjedateljice. Ovo izvješće je nešto što stvarno pozdravljam i podržavam ono što su rekli kolege. Kao dodatnu podršku želim reći da je ovo opasno vrijeme za Sjevernu Irsku i Republiku Irsku za Ujedinu kraljevinu. Vi koji ste pratili medije Ujedinjene kraljevine, možda ste pratili informacije koje se pojavljuju i svjesni ste njih. Nijedna vlada i nijedna stranka ne može se toliko nerazumno ponašati da opozove ugovor koji je donesen na međunarodnoj razini i da promijeni takav ugovor. E, nadam se da će svi kolege osuditi ovako ponašanje. Ujedina kraljevina to ne može učiniti e, unilateralno i e, tko god savjetuje vladu da to napravi svakako dolazi u situaciju sukoba. Prošloga tjedna smo vidjeli što se dogodilo i trebamo e, stvarno uzeti u obzir opasnosti koje postoje i prijetnje. Nadam se da će se situacija riješiti uskoro jer to je potrebno i, i nadam se da će se ekonomska šteta koja bi mogla nastati zbog ovakve situacije ograničiti. Ujedinjena kraljevina treba riješiti taj problem, ali Irska će i dalje ostati dijelom Europske unije, ali će imati i dalje veze sa Velikom Britanijom. Očekujemo da će ovaj mirovni proces e, koji će imati podršku Europske unije nastaviti i da će se nastaviti podržavati mir na otoku Irskoj. Hvala gospodine Howard, e, gospođo Anderson. Hvala. Želim vam zahvaliti. Želim zahvaliti svim zastupnicima na današnjem doprinosu. Dolazim iz Derija i dolazim e, odakle kolega Megines e, isto dolazi. I upravo sam tamo bila za vikend i jučer e, smo imali vrlo tešku situaciju u gradu i nešto što nismo vidjeli već godinama. Ja sam bila u zatvoru, imala sam neke odgovornosti u konfliktu kao mnogi zastup, što mnogi zastupnici znaju i svaki dan sam se borila od kad sam izašla iz zatvora da bih eh, održala na životu mirovni proces. Nerazumno ponašanje britanske vlade što se tiče ugovora, sporazuma na Veliki petak i spremnost da se taj ugovor odbaci je nešto skandalozno e, i dosta smo zabrinuti, svi su zabrinuti i na misiji e, se to vidjelo kad je ovaj odbor posjetio Deri i razgovarao s narodom i vidjeli smo koji su doprinosi dani kako bismo bi se nama omogućilo da nastavimo se razvijati što se tiče pomirbe. Pozdravljamo činjenicu da se ovo izvješće bavi e, nastavkom financiranja programa PC Interreg. Slažem se s onime što ste rekli vezano za 13 programa suradnje, ali imate mnogi programe, na primjer u RDF-u, E, koji bi se također trebali nastaviti jer trebamo zajedno surađivati i o tome treba razgovarati u buduće. E, kad govorimo o ekonomskoj šteti koja će nastati, e, ugovor na Veliki petak je međunarodni ugovor, a britanska vlada ne može unilateralno ga odbaciti unatoč tome što bi to htjela zato što Demokratska unija također je obuhvaćena ovakvim ponašanjem vlade i ministri pokušavaju sada e, povlađivati DUP-u i kad govorimo o budućem razdoblju naravno da će tu biti šteta ako se bude odbacio sporazum na veliki petak. To će biti loše za cijeli otok jer ne možemo imati situaciju gdje s jedne strane jedan dio otoka je Europskoj uniji, a drugi dio otoka e, zadržava e, sporazum na veliki petak u svim svojim dijelovima. Molim vas e, da koristimo riječi Mišela Barnijeva vezano uz sporazum na Veliki petak, jer neki ga ne žele zadržati neki govore da ljudi u Sjevernoj Irskoj bi trebali imati e, pozitivne posljedice od toga. Ali vidjeli smo da Velika Britanija e, se ne brine za štetu koja će nastati. Mi smo se borili za to, taj sporazum postoji kako bi pojednostavio situaciju i Europsko vijeće je poslalo signal 29.4. na otok kad je ljudima rekao da za demokratski proces e, ne ono što se dogodilo u našem gradu preko vikenda, nego za demokratski proces ako odlučimo da se ponovo jedini država, da cijeli otok Irske ostane u Europskoj uniji. To što mi tražimo je da ljudima omogućimo da budu olakšani u tom razgovoru. Ovakvi razgovori su važni, ali ljudi trebaju odlučiti što žele i oni su već odlučili da žele zadržati spone i veze sa Europskom unijom. Hvala. Nisam čula nikakav prigovor vezano uz ovo izvješće. Dakle, odluka odbora REGI za e, donošenje izuzeća za nastavak programa do 2020. godine. U tom slučaju izvješće se smatra usvojenim i ponovno smo učinili ono što smo trebali kako bismo dali podršku e, teritorijalnim programima u Sjevernoj Irskoj u kontekstu odluke odbora regiji. Hvala. Izvješće je usvojeno. A sada prelazimo na naše glasovanje. Počinjemo sa glasovanjem o mišljenju odbora Regi o razrješnici za 2017. godinu, opći proračun Europske unije, Europska komisija. Pripremili smo mišljenje zajedno sa odborom KONT koji je nadležan i ja sam izvjestiteljica za mišljenje. Raspravljali smo o, nacrtu izvješća. Rok za podnošenje amandmana bio je 6. prosinca. Dobili smo 10 amandmana, a sada ćemo o njima glasovati. Glasovat ćemo o našem mišljenju o razrišnici. Započet ćemo s amandmanom broj 1. Tko je za? Protiv? Usvaja se amandman 2. Za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se amandman 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se amandman 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada glasujemo e, u konačnom obliku. Elektroničko glasovanje je otvoreno. Zatvaram glasovanje. Izvješće, odnosno mišljenje je usvojeno. Hvala. sada prelazimo na glasovanje o nacrtu mišljenja o prijedlogu za novu odredbu o zajedničkim odredbama, uredbi za, o zajedničkim odredbama. Kao što znamo, ovo je jedno od najvažnijih glasovanja u našem e, sazivu u ovom odboru izvjestitelji u sjeni, politički e, savjetnici, tajništvo, e, kompletno osoblje je radilo tjednima na ovom pripremi ovoga glasovanja. Imali smo veliki broj amandmana, više od 2000 plus amandmane e, pojedinih odbora, deset. Ovo glasovanje će dugo trajati i zato predlažem da imamo pauzu od nekoliko minuta kako bismo prošli kroz sve, ali ja ću vam reći kad ćemo imati pauzu. Vidjet ćemo kako će ići glasovanje. Vjerojatno ćemo posvetiti čitavo jutro ovom glasovanju. Prije nego što započnemo s glasovanjem, daću riječ su izvjestiteljima. Gospođo Krel, imate riječ. Hvala lijepo gospođo predsjedateljice, dame i gospodo. Kao što je već rečeno, imamo doista velik broj amandmana, imamo također i mišljenja različitih odbora koje moramo uzeti u obzir. Imali smo vrlo intenzivnu suradnju, ali ona bila vrlo kvalitetna. Zahvaljujem izvjestiteljima u sjeni, tajništu odbora zatim djelatnicima klubova i asistentima. Bez njihove pomoći i dodatnih eh, radnih sati ne bismo bili mogli doći do današnjeg glasovanja. Cilj oba izvjestitelja jest da dobijemo visoko kvalitetno mišljenje kako bi se što prije moglo krenuti u pregovore s državama članicama. Kao zastupnica u parlamentu imam obvezu pobrinuti se da što prije dođe do pregovora. Čini se da je vijeće spremno da se pozabavi pitanjem programiranja i upravljanja. Oni već imaju mandat za to, tu se može krenuti u pregovore i smatram da bi bilo dobro da završimo što je prije moguće taj dio, da se prijeđe na same pregovore i da regije mogu početi razmišljati o svojim regionalnim programima i kako ih strukturirati. Imam ovdje dva zahtjeva, imamo više od stotinu kompromisnih amandmana. Kao što kaže sama riječ, kompromis podrazumijeva da ne mogu svi dobiti sve ono što žele. No, u konačnici riječ je o kompromisu i to je u ostalom način rada u ovome parlamentu. Mi imamo kulturu kompromisa koja nam omogućuje da iziđemo u susret jedni drugima. Tako da želim apelirati na kolege. Premda možda niste oduševljeni svim amandmanima. Kada dođe do završnog glasovanja, ja vas molim da glasujete za ovo izvješće kako bismo dobili snažnu potporu za glasovanje na plenarnoj sjednici i da možemo poručiti da naš odbor stoji uz regionalnu politiku e, što nije prihvaćeno posvuda. Na taj način bismo mogli dobiti mandat za pregovore u veljači. Lijepo vas molim da date sve od sebe u ovoj završnoj fazi i da e, dakle dođe do tog završnog glasovanja, da damo sve od sebe. Hvala, gospodin Novakov. Dragi kolege, prije godinu dana niste svi vjerovali da ćemo moći postići da ova uredba dođe na dnevni red u plenarnoj, na plenarnoj sjednici. Zahvaljujući našim zajedničkim naporima, evo, došli smo do ovog glasovanja u odboru i sada imamo povijesnu priliku da napravimo veliki iskorak i da se odmah krene u pregovore nakon glasovanja na plenarnoj sjednici, kao što je to sebi zacrtalo i rumunsko predsjedništvo. Mislim da moramo odgovoriti na sve zahtjeve i pitanja korisnika u svim regijama diljem Europe i moramo pokazati da ćemo dati sve od sebe kako bi e, sljedeće programsko razdoblje započelo 1. siječnja 2021. godine. Iz tog razloga tražim vašu potporu i za kompromisne amandmane i tijekom završnog glasovanja o izvješću kao i na plenarnoj sjednici u Strasburu. To će biti naše zajedničko postignuće i naša zajednička pobjeda. Ja vjerujem da mi to možemo postići. Mnogo je truda i rada uloženo u to kako bi se na uravnotežen način uzeli u obzir svi argumenti i kao što možete svi vidjeti Ovdje se uzimaju u obzir zahtjevi i interesi naših regija. Dakle, tu uzimamo u obzir e, ruralna područja, brdska područja, interes poljoprivrednika, manje razvijena e, regije, regije u tranziciji. Dakle, mislim da smo ovdje uzeli u obzir interes svih naših građana i iz tog razloga vas molim da podržite ovo izvješće. Nadam se da ćemo dobiti većinsku potporu i da ćemo moći dalje krenuti na plenarnu sjednicu. Zahvaljujem svim izvjestiteljima o sjeni, su izvjestiteljima i ostalima koji su bili uključeni u rad na ovom izvješću. Hvala. Prije nego što prijeđemo na glasovanje imam samo jednu primjedbu. Dakle, nakon e, provjere nazočnosti u dvorani htjela bih e, spomenuti da imamo samo dva glasa iz kluba zelenih. To vam je poznato u redu, hvala. Jer vidim da vas je ovdje troje u dvorani. Hvala. Ispričavam se, ali morala sam prebrojati glasove. A imam dojam da vi imate snažnu potporu za ovo izvješće. Dobro, možemo krenuti s glasovanjem na vrijeme kao što smo i planirali u 9.30. Kompromis A1, tko je za, tko je protiv, protiv, hvala, usvaja se. Sada prelazimo na A2, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na 6 kroz 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 5 je negdje niže. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 6 kroz 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 7 je sljedeći. Tko je za? Tko je protiv? Ima li suzdržanih? Usvaja se. Kompromis 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 9. Kompromis 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 80. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis A11. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis A12. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada prelazimo na amandman Ekon 15. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 749 za, protiv, suzdržani, odbija se. Libe 52, ne. A14 a14. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis A15. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Ako želite, možemo provjeriti. Dakle, provjera za kompromis A15 elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 22 za i 15 protiv. Prelazimo na kompromis A16 koji je malo niže. A16, tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis A17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 974, samo da ga pronađem. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Amandman 974. Elektroničko glasovanje. Otvorom glasovanje. Zatvorom glasovanje. Usvaja se. Ista većina glasova. Kompromis A18. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis A19. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis A20. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada prelazimo na kompromis 21 kroz 1. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 21 kroz 2 se ne razmatra, pa prelazimo na amandman 59. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 60. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 61. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 62. za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Time smo završili prvi dio popisa za glasovanje. Vrlo dobro, hvala. Sada prelazimo na drugi dio. To vam ponavljam zato što ste dobili popise u tom obliku. Kompromis A22. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis A23 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis A24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis A25 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis A26 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis A27 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis A28 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis A29 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis A30 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis A31 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis A32 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis A33 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis A34 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis A35 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada prelazimo na amandman NV16. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 12.95 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1296 za, protiv, suzdržani, odbija se. 1297 i Libe 81 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 1298 i 75, tko je za, protiv, suzdržani, usvajaju se. Libe 82 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 1300 i FAM 38, tko je za, protiv, suzdržani, odbijaju se. Libe 83, tko je za, tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis A37. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 1322 i Libe 86, 1332 i FAM 41. Mm, ova četiri tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijaju se. Sljedeći je 1323. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 1324 i FAM 40 za, protiv, suzdržani, odbijaju se. Libe 87. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 1325. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 1326. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sljedeći se ne razmatra. 1328. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 1330. Libe 88. Za? Protiv? Suzdržani? Odbijaju se. 1331. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 1333 se ne razmatra, 1334 za, protiv, suzdržani, odbija se. 1336 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 1337 za, protiv, suzdržani, odbija se. 1338 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis A40 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada prelazimo na Libe 91. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis A43. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis A44. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis A45 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 1369, 1371, tko je za, protiv, suzdržani, odbijaju se. 1370 za, protiv, suzdržani, Čini mi se da se usvoja, ali možemo provjeriti elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 1372. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 1375 za, protiv, suzdržani, odbija se. 74. se povlači, 1373 za, protiv, suzdržani, odbija se. 1377 za, protiv, suzdržani, odbija se. 1378 za, protiv, suzdržani, odbija se. 1379. za, protiv, suzdržani, usvoja se. 1380. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis A50 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Sada prelazimo na amandman 1391. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis A52 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis A53, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis A54 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis A55 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na amandman 1393 kroz 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Sada prelazimo na amandman 1423 za, protiv, suzdržani, odbija se. 1426. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 1425. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 1423. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 84. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Zatim 1428. za, protiv, suzdržani, odbija se. 1429. za, protiv, suzdržani, odbija se. 1430. za, protiv, suzdržani, odbija se. 1431. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 85. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1435. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada prelazimo na tran 35. Za, protiv. Molim vas da podignete ruku. Tran 35. Tko je za? U redu, protiv. Glasujemo o amandmanu Tran 35. Provjerit ćemo. Dakle, provjera za Tran 35, elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. U redu, hvala. Kompromis A58 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada prelazimo na amandman 1449 za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjera elektroničkim glasovanjem za amandman 1449. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Sljedeći amadman 1450 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amadman 1452 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 1453, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 1454. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Zatim tran se ne razmatra. I onda prelazimo na tri amandmana. 1455, 1464, 1463 zajedno za, protiv, suzdržani, odbijaju se. Kompromis A62, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis A63 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 1507 1507. Glasujemo o čitavom tekstu. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis A64. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo na amandman 1508. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 1509 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1510 za, protiv, suzdržani, odbija se. Libe 106 za, protiv, suzdržani, odbija se. Sada ćemo glasovati o 1511, FAM 44, 1512 i LIBE 107 koji su istovjetni. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijaju se. 1513, amendman tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 1514 za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 1515 za, protiv, suzdržani, odbija se. Sada ćemo glasovati zajedno o 1516 i ag 30 za, protiv, suzdržani, odbijaju se. 1518 za, protiv, suzdržani, odbija se. 1519 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis A67, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis A68, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na amandman 1571. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Kompromis A70 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 1582, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 1583 i Libe 110 zajedno, tko je za, protiv, suzdržani, odbijaju se. 1584. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Budget 34. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 1586. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 1588. 1588 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1590 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1591 za, protiv, suzdržani, odbija se. 1592 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1593 za, protiv, Suzdržani? Odbija se. 1595 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1596 za, protiv, suzdržani, odbija se. 1597 i Libe 111 za, protiv, suzdržani, odbijaju se. 1599 za, protiv, suzdržani, odbija se. 1601 za, protiv, suzdržani, odbija se. 1602 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis A75 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis A76 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amendman 1617 za, protiv, suzdržani, odbija se. 1618 za, protiv, suzdržani, odbija se. 1619 za, protiv, suzdržani, odbija se. Prelazimo na kompromis A84 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis A85 A85 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis A86 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 96. i 1759 za, protiv, suzdržani, usvajaju se. 1760 za, protiv, suzdržani, odbija se. 1761 za, protiv, suzdržani, odbija se. 1762 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis A90 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis A91 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 1774 i Libe 115 za, protiv, suzdržani, odbija se. Odbijaju se. 1775 i 1776 za, protiv, suzdržani, odbijaju se. 1778 za, protiv, suzdržani, odbija se. 1779 za, protiv, suzdržani, odbija se. Sada ćemo glasovati skupno od četiri amandmana 1781, 1782, 1783, 1780 za, protiv, suzdržani, odbijaju se. Kompromis A99 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 98 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1810 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis A102 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis A103 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis A104 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis A105. Kompromis A105. Dakle, kompromis A105 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis A106 kroz 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis A106 kroz 2. Za. A106 kroz 2. Za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo. A106 kroz 2. Elektronička provjera, otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Znate li kako ste glasovali? Svi znate. Ovo je dojmljivo. Odbija se. Kompromis se odbija. Dakle, nastavljamo sa amandmanom 1620. Dakle, nastavljamo sa pojedinačnim amandmanima. 1620 za. Objasnit ću. Ako odbijemo kompromis, što se ovdje dogodilo, dakle sa razlikom od 12 glasova, moramo onda razmotriti sve amandmane koji su bili obuhvaćeni kompromisom. Dakle, idemo na amandman 1620. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Ostala dva se ne razmatraju zbog toga što smo ovako glasovali u prethodnim i također se ne razmatra 120. I ostali, dakle, prelazimo na Agri 41 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 2004, amandman 2004, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 2005 za, protiv, suzdržani, mislim da se odbija. Sada prelazimo na treći dio popisa za glasovanje. Treba li stanka?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 Ispričavam se, nažalost ne znamo koji je to broj stranice, ali to je posljedica posljednjih izmjena. Dakle, članak 13. stavak 2. Jeste li našli? Article 13. Dakle, članak 13. stavak 2. Tu imamo dva amandmana. Odbacili smo prvi, 749. I zato moramo glasovati o amandmanu Libe 52. Jeste li to našli? Dakle, tko je za Libe 52? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Dakle, time smo u potpunosti dovršili prva dva dijela. Ako vam treba stanka, možemo napraviti stanku. Ne, u redu, nastavljamo. We can continue now with the annexes. Uh, dakle, nastavljamo sa aneksima, navodima i uvodnim izjavama. Zato i kompromisi imaju drugčije oznake. Dakle, kompromis x1 za protiv, suzdržani usvaja se, zatim amandman MPL 88 i skupno sa MPL 89, 90, 91, 92 i 93 za protiv, suzdržani Usvajaju se. Amandman 2143 za. Protiv. Suzdržani. Mislim da se odbacuje. Provjera, dakle 2143. Otvoram glasovanje. And the vote is closed now. Zatvoram. Usvaja se moje isprike, kaže predsjednica. Da je 1.4.3 je dakle usvojen. Prelazimo na amandmane 125 i 2007 koji su identični za, protiv, suzdržani, odbijaju se. 2008, amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. 2009 za, protiv, suzdržani, odbija se. 2144 za, protiv, suzdržani, odbija se. 2011 za, protiv, suzdržani, odbija se. 2012 za, protiv, suzdržani, odbija se. 2148 zajedno sa FAM 48 za, protiv, suzdržani, odbija se. 2150 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 2149 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 2150 51 se ne razmatra, dakle Ample 94 za. Za, ponavljam. Protiv, suzdržani, usvoja se. Provjera, u redu, provjerit ćemo Ample 94, otvoram glasovanje. And the vote is closed now and it Zatvaram, usvaja se. 2152 za, protiv, suzdržani usvaja se. 2153 za, protiv, suzdržani odbija se. 2154 za, protiv, suzdržani usvaja se. 2155 za, protiv, suzdržani odbija se. 2156 za, protiv, suzdržani, odbija se. 2157 za, protiv, suzdržani, provjera. 2157, otvoram glasovanje. And the vote is closed. Zatvoram. Odbija se. 2158 za, protiv, suzdržani, odbija se. 2159 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Želite provjeru? Do otvoram glasovanje. Znači, And the vote Zatvaram. Usvaja se. 2160 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 161 i tran 66 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 2162 za. Protiv suzdržani, odbija se. 2163 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Tran 67 kroz 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Tran 67 kroz 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Tran 67 kroz 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 2164 kroz 1 za, protiv, suzdržani, odbija se. Tran 67 kroz 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Tran 67 kroz 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Tran 67 kroz 6 za, protiv, suzdržani usvoja se. 2164 kroz 2 za, protiv, suzdržani odbija se. Tran 67 kroz 7 za, protiv, suzdržani odbija se. Tran 67 kroz 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 2165 za, protiv, suzdržani, odbija se. 2166 za, protiv, suzdržani, odbija se. 2167 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 2168 za, protiv, suzdržani, Usvoja se. 2170 za, protiv, suzdržani, provjera 2170. 170. glasovanje. And the vote is closed now. Zatvaram. Usvaja se. 2169 <coughs> za, protiv, suzdržani, usvaja se. Empl 95 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Empl 96 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Empl 97 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Empl 98 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Empl 99 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 2171 za, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 2172 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 2173 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 2174 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 2175 za, je li to točno? Jest, dakle za, za, protiv, suzdržani, provjera 2175. Otvoram glasovanje. I think it's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 Protiv. Protiv. U redu. Suzdržani usvaja se. MPL 104 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 2177 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 2178 za. Protiv. Suzdržani Usvaja se. 2180 i 2181 identični za protiv suzdržani usvaja se. 2179 i Ample 105 skupno za protiv suzdržani usvaja se. Ample 108 i 109 skupno za protiv suzdržani, usvaja se. 126 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 2013 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 2014 i 2015 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 127 za, protiv, suzdržani, osvaja se. Skupno 128 i 2016 za, protiv, suzdržani, odbija se. Empol 111 za, protiv, suzdržani, odbija se. 129 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 2017 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Libe 116 za, protiv, suzdržani, odbija se. 116 se odbija. 2019 za, protiv, suzdržani, odbija se da 020 za, protiv, suzdržani, odbija se. 2021 za, protiv, suzdržani, odbija se. Imamo četiri ili šest identičnih, šest identičnih amandmana. 132, 133, 134, budget 1, agri 1 i to je to. Za, protiv, suzdržani, usvajaju se. Libe 1, za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis R1, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis R1A za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis R2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Libe 7 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis R4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis R5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 167. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Libe 11. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Tran 2. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis R9 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 178 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis R10 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis R11 za, protiv, suzdržani, usvoja se vam nam peti, 200, 201, 202, 203. Skupno identični za, protiv, suzdržani, usvajaju se. Kompromis R13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis R14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis R15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis R16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis R17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis R18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis R19 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis, R20 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis R20A za, protiv, suzdržani, usvoja se. Libe 16 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis R23 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis R24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 277 za, za, protiv, suzdržani, Mislim da se odvija. Provjerit ćemo 277. Otvaram glasovanje. And the vote is closed now. Zatvaram. Usvaja se. Hvala. Kompromis R27. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 282 zajedno sa FAM 9 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Empl 16 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis R30 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Libe 21 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis R34 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 286 i kont 4 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis R36 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis R38 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 291 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis R40 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 296 za, protiv, suzdržani, odbija se. 297 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 298 za, protiv, suzdržani, odbija se. Usmeni amandman Aldea Protiv li se itko usmenom amandmanu? Ne. Onda tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Libe 25 za, protiv, suzdržani, odbija se. Zatim skupno 301, Libe 26 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis R46 za, protiv, Suzdržani? Usvaja se. Amandman 305 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis R48A za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 310 za, protiv, suzdržani, odbija se. 311 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis R50 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 313 zajedno sa kont 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Isprike Amandmani 313, kont 6 su odbijeni. Kompromis R58 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 315 za, protiv, suzdržani, odbija se. Empl 20 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis R61 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 322 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis R63 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis R64 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 330 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 331 za, protiv, suzdržani, provjera 331. Otvoram glasovanje. And the vote is closed and it is adopted. Zatvoram glasovanje, usvoja se. Kompromis R66A, tko je za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis R67 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis R70 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis R73 za, protiv, suzdržani, Usvaja se. I prelazimo sada na konačno glasovanje. Otvoram glasovanje. And, and vote is closed Zatvoram glasovanje. I izvješće se usvoja. Čestitke su izvjestiteljima. Hvala svima. Želim zahvaliti svim izvjestiteljima, našim političkim savjetnicima, našim klubovima zastupnika i svima vama na dobro određenom poslu danas. Budući da smo dovršili prije podnevni dio dnevnog reda, zaključujem ovaj podnevni sastanak i vidimo se u 15 sati kada ćemo čuti e, prioritete rumunjskog predsjedništva. Hvala vam.